dnevnog reda za prijepodnevni dio rada, odnosno do sada. E, želim e, svima koji su još ostali ovdje, još nisu ručali, dobar tek. I e,